Dear colleagues. Drage kolege. We can uh, start. Možemo početi sa sastankom, ali prije, prije no što počnemo moram eh, zamoliti sve kolege da jednom minutom šutnje se prisjetimo onoga što se jutros dogodilo na Zaventemu. Thank you very much. Hvala lijepo. Item 9 in our agenda. Točka 9 na našem dnevnom redu je objava predsjedništva o preporuci objavljeno je 21. marta, to smo elektronički objavili i ako nema nikakvih primjedbi možemo usvojiti, možemo početi glasovanje. Prije nego što počnemo glaso, s glasovanjem moram provjeriti na e, imamo e, zahtjev za e, glasanje na amandmane 36, 37 i 38. Moramo provjeriti sa... O, ko, ko je za, tko je protiv, a glasovanje je otvoreno. Everybody have voted. Jesu li svi glasovali? Ne. Ok. Glasovanje je zatvoreno. I zahtjev je odbijena. Sada možemo započeti glasovanje. E, amandman 1. Ko je za protiv, dva za, protiv, odbačeno, četiri za, protiv, prihvaća se, pet za, protiv, uzdržanih, odbačeno, sedam za, protiv, suzdržanih provjera. Glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasovali? Zatvara se glasovanje. Prihvaća se. Oprostite što kasnim, nemam svoju glasačku karticu, mogu li e, glasovati dizanjem ruke? Možemo li zamoliti vašeg asistente? Da, on već trči, trči. Dobro. Amandman 9. Za, protiv. Suzdržanih odbija se. 10. Za, protiv. Suzdržanih prihvaća se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržanih, prihvaća se. 15 za, protiv, suzdržanih, prihvaća se. 13 za, protiv, suzdržanih, prihvaća se. 14 za, protiv, suzdržanih, prihvaća se. 16 za, protiv, protiv, suzdržanih, provjerimo. Avete votato tutti? Jeste li svi glasovali? Zatvara se glasovanje. Prihvaća se. 17 za, protiv, suzdržanih, prihvaća se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržanih, prihvaća se. 24 za, protiv, suzdržanih, prihvaća se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržanih, prihvaća se. A sada kompromis 2 za, protiv, suzdržanih, prihvaća se. 31 za, protiv, suzdržanih, e, odbac, odbija se kompromis 6 za, protiv, suzdržanih, prihvaća se. 34 za, protiv, suzdržanih, prihvaća se. 36 za, protiv suzdržanih odbija se. A sada amandman 37. Imamo oralni amandman, imali prigovora. Mikolas, to je oralni amandman. Dakle, glasovat ćemo bez oralnog amandmana u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržanih prihvaća se. Drugi dio za, protiv, suzdržanih prihvaća se. Sljedeći je amandman 38 za, protiv, suzdržanih odbacuje se 440 e, e, e, za, protiv, suzdržanih prihvaća se 41 ispada 42 za, protiv, suzdržanih prihvaća se kompromis 5 za, protiv, suzdržanih prihvaća se. 45 za, protiv, suzdržanih prihvaća se. 46 za, protiv, suzdržanih prihvaća se. 54 prvi dio za, protiv, suzdržanih prihvaća se. 58 za, protiv, suzdržanih prihvaća se. 60 za, protiv suzdržanih prihvaća se. 61 za, protiv suzdržanih odbija se. 63 za, protiv suzdržanih odbija se. 62 za, protiv suzdržanih prihvaća se. 64 za, protiv, suzdržanih odbija se. 65 za, protiv, suzdržanih prihvaća se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržanih prihvaća se. 70 za, protiv, suzdržanih odbija se. 71 za, protiv, suzdržanih, prihvaća se. 72 <clears throat> za, protiv, suzdržanih, odbija se. 74, prvi dio za, protiv, suzdržanih, prihvaća se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržanih, prihvaća se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržanih, prihvaća se. 79 za, protiv, suzdržanih, odbija se. 80 za, protiv, suzdržanih, prihvaća se. 84 za, protiv, suzdržanih, prihvaća se. 87 za, protiv, suzdržanih odbija se. 88 za, protiv, suzdržanih odbija se. 89 za, protiv, suzdržanih odbija se. I konačno elektronsko glasovanje. Zome sad ima karticu, odlično. Jeste li vi svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno, prihvaća se. Now we can go to the next A sada možemo prijeći na sljedeću točku na dnevnom redu. a to je glasovanje o rezoluciji o obvaznom objavljivanju porijekla određene hrane. Pređemo na glasovanje. 27 za, protiv, sudržani odbija se. 28 za, protiv, suzdržanih odbija se. 31 za, protiv, suzdržanih odbija se. 30 za, protiv, suzdržanih odbija se. 29 u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržanih prihvaća se. Drugi dio za, protiv, suzdržanih provjerimo. Glasovanje je zatvoreno. Nadam se da su svi glasovali. Prihvaća se. 32 za. Protiv. Suzdržanih prihvaća se. 33 za protiv, suzdržanih, odbija se 36 za, protiv, suzdržanih, odbija se 34 za, protiv, suzdržanih, odbija se 35 za, protiv, suzdržanih, odbija se A sada 39 u dva dijela za, protiv, suzdržanih, odbija se. Drugi dio 39 za, protiv, suzdržanih, odbija se. 38 dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržanih, odbija se. Drugi dio za, drugi dio jer je prvi dio odbijen 30, znači nećemo glasati ni u drugom dijelu. 37 za, protiv suzdržanih prihvaća se. 41, 42 i 43 su identični za, protiv suzdržanih odbija se 40 za, protiv suzdržanih prihvaća se. 44 za, protiv, suzdržanih, odbija se. 45, prvi dio za, protiv, suzdržanih, provjerimo. Il voto è chiuso. Glasovanje se zatvara i e, prihvaća se s jednim glasom. Drugi dio za, protiv, suzdržanih odbija se. A sada 47 za, protiv, suzdržanih odbija se. 46 za, protiv, suzdržanih prihvaća se. 49. Jednako kao 50 za, protiv, suzdržanih odbija se. 52 za, protiv, suzdržanih odbija se. 51 za, protiv, suzdržanih odbije se. 53. Prvi dio za, protiv, provjerimo. Jeste li svi glasovali? Glasovanje zatvoreno. Odbija sam. 54 za, protiv suzdržanih odbija se. 55 za, protiv suzdržanih prihvaća se. 56 za, protiv suzdržanih odbija se. 57 za, protiv suzdržanih provjerimo. Il voto è chiuso. Glasovanje zatvoreno. Prihvaća se. 58 za protiv suzdržanih prihvaća se 59 za protiv suzdržanih prihvaća se 61 za protiv suzdržanih odbacuje se 60 za protiv suzdržanih odbija se 62 za, protiv, suzdržanih odbija se. 65 prvi dio za, protiv, suzdržanih, odbija se. Drugi dio za, protiv, suzdržanih, odbija se. 63 za, protiv, suzdržanih, prihvaća se. 64 za, protiv, suzdržanih odbija se. 66, prvi dio za, protiv, suzdržanih prihvaća se. 66, drugi dio za, protiv, suzdržanih odbija se. 68 za, protiv, suzdržanih odbija se 69 za, protiv, suzdržanih odbija se 67 za, protiv, suzdržanih odbija se 70 za, protiv, suzdržanih prihvaća se Provjerimo. Avete votato tutti? Jeste li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Prihvaća se. Amandman 61 za protiv suzdržanih prihvaća se. 72 za, protiv suzdržanih prihvaća se. 73 za, protiv suzdržanih prihvaća se. 74 prvi dio za, protiv suzdržanih prihvaća se. 70 drugi dio za, protiv suzdržanih prihvaća se sada 75, 76 i 77 koji su identični za protiv suzdržanih odbija se 81 za protiv suzdržanih prihvaća se 78 za protiv suzdržanih odbija se. Drugi dio. Oprostite. Amandman 78 e, više nije aktualan jer smo e, prihvatili 81, pre pa tome ne moramo zapravo glasovati o amandmanu 78, nećemo glasovati niti o 79, moramo glasovati o broju 80. To je amandman Kristofera Fjelna. Ima li prigovora na oralni amandman? Ne, u tom slučaju možemo glasovati glasati o tom amandmanu koji je modificiran oralnim amandmanom za protiv suzdržanih odbija se. 83 za protiv suzdržanih provjerimo. Avete votato tutti? Jeste li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Prihvaća se. sedam za. Protiv. Suzdržanih odbija se. Osamdeset šest za. Protiv. Suzdržanih. Provjerimo. Jeste li svi glasovali? Glasovanje se zatvara. Prihvaćeno. A sada amandman 85 za protiv suzdržanih prihvaća se. Amandman 84 za protiv suzdržanih odbija se. A sada u dvije, dva dijela, amandman 82, prvi dio, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. <clears throat> Sada glasujemo o amandman 88, za, protiv, suzdržanih, odbija se. Amandman 89 u dva dijela, prvi dio, tko je za, tko je protiv, suzdržanih, prihvaća se. Drugi dio, oni koji su za, koji su protiv, suzdržanih, odbija se. Amandman 90 za, protiv, suzdržanih, odbija se. A sada amandman 95 za, protiv, suzdržanih, odbija se. Amandman 96 za, protiv, suzdržanih, odbija se. Amandman 93 za, protiv, suzdržanih odbija se. 94 je povučen, tre, za, e, sada 91 za, protiv, suzdržanih odbija se. 92, nećemo glasati, sada 97 za, protiv, suzdržanih, provjera. Jeste li svi glasovali? Glasovanje se zatvara. Odbija se. Sljedeće, amandman 104. Za, protiv, suzdržnih odbija se. Amandman 103 za, protiv, suzdržanih odbija se. Amandman 102 za, protiv, suzdržanih prihvaća se. Amandman 114 kontinuirio za protiv, suzdržanih odbija se. Sljedeću 111 za, protiv, suzdržanih provjera. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Prihvaća se. Sljedeće 118 za, protiv, suzdržanih odbije se. Provjerit ćemo. 118. Glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasovali? Glasovanje se zatvore, odbija se. A sada Amandman 115 za, protiv, suzdržanih, odbija se. Amandman 120 za, protiv, suzdržanih, odbija se. Amandman 113 za, protiv, suzdržanih, provjera. Ne, nije bilo puno ruku u, zraku. Jesu li svi glasovali? Glasovanje se zatvara. Mm, da, to je prihvaćeno, uredno. A sada amandman 119 sa za, protiv, suzdržanih, odbija se. Amandman 121 za. Protiv. suzdržanih, odbija se. 106 za. Protiv. Suzdržanih. Provjera. Avete votato tutti? Jeste li svi glasovali? Glasovanje se zatvore. Prihvaća se. A sada glasanje po amandmanu 107, 116 je povučen, 107 za, protiv, suzdržanih prihvaća se, sada 105 za, protiv, suzdržanih odbija se. 117 za, protiv, suzdržanih odbija se. 109 za, protiv, suzdržanih prihvaća se. 108 za, oprostite. sam više nije aktualan jer smo prihvatili 74. Oprostite. Sljedeći amandman 110 za, protiv suzdržanih odbacuje se. 112 za, <clears throat> protiv suzdržanih provjera. Avete votato tutti? Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Prihvaća se. A sada amandman dva. Za. Protiv. Suzdržanih. Prihvaća se. Amandman tri. Za. Protiv. Suzdržanih. Prihvaća se. Četiri. Za. Protiv suzdržanih provjera. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Odbijeno se. A sada amandman 5 za, protiv, suzdržanih provjera. votato Jesu li svi glasovali? Glasovanje se zatvara. A prihvaćeno jednim glasom. to je koje put nemoguće razumjeti jer postoje rasjepi u skupinama moramo provjeriti. Dakle, 6-1 za suzdržanih odbacuje se sedam za protiv suzdržanih provjera. Jesu li svi glasovali? Glasovanje se zatvara. Odbija se. Mogu li zamoliti socijaliste da koriste ruke? A sada amandman 8 za, protiv, suzdržanih, prihvaća se. Amandman devet za, protiv, suzdržanih, prihvaća se. Amandman deset za, protiv, suzdržanih, odbija se. Amandman 11 za, protiv suzdržanih odbija se. Amandman 12 za, protiv suzdržanih odbija se. Amandman 13 za, protiv suzdržanih odbija se. Amandman 14 za, protiv suzdržanih prihvaća se. Amandman 18 se ne razmatra, a sada amandman 17 za, protiv, suzdržanih odbija se. Sljedeći amandman je 16 za, protiv, provjeram. Avete votato tutti? Jeste li svi glasovali? Glasovanje se zatvara. Prihvaća se. A sada glasujemo o amandmanu 19. Za. Protiv. Suzdržanih provjera. Jesu li svi glasovali? Glasovanje se zatvara. Prihvaća se. A sada 21 za, protiv, suzdržanih odbija se. Amandman 22 za, protiv, suzdržanih odbija se. Amandman 25 za, protiv, suzdržanih, prihvaća se. Amandman 23 za, protiv, suzdržanih, provjera. Te votato tutti. Jesu li svi glasovali? Glasovanje se zatvara, odbija se. Sada glasujemo o amandmanu 24 za. Tko je protiv? Suzdržanih odbija se. Sada amandman 26 za. Protiv. Suzdržanih odbija se. Amandman 1 za. Protiv suzdržanih ne usvaja se. A sada glasujemo o nacrtu prijedloga uz amandmane, oni koji su za, elektronski ćemo provjeriti za. Glasovanje je otvoreno. Elektronsko glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno.

Dear colleagues. E, dragi kolege, e, nastavljamo s glasovanjem. Došlo do još jednog terorističkog napada u metro. Okay. Sada počinjemo s glasovanjem o e, Zika virusu o epidemiji Zika virusa. Počinjemo sa amandmanom 17. Ko je za? Protiv. Suzdržanih provjera. Avete votato tutti? Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno prihvaća se. Amandman 18 za, protiv, suzdržanih, prihvaća se. Amandman 19 za, protiv, suzdržanih, prihvaća se. Amandman 20 za, protiv, suzdržanih, odbacuje se. 21 za, protiv, suzdržanih odbacuje se. Amandman 9 1 za protiv suzdržanih prihvaća se. Amandman 23 za protiv suzdržanih odbacuje se. Amandman 25 za protiv suzdržanih prihvaća se. Amandman 24. Za. Protiv. Suzdržanih. Prihvaća se. Amandman 26. Za. Protiv. Suzdržanih. Prihvaća se. Amandman 27. Za. Protiv. Suzdržanih. Prihvaća se. to Amandman 28. Za. Protiv. Suzdržani. E, usvaja se. E, amandman 29 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 30 za, protiv, suzdržani, usvoja se. FEM 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9.2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 31 ne razmatra se. 32 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 33 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 34 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 95 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. A sada e, FEM 5 odlomak 18 novi e, za. Protiv. suzdržani usvaja se. Amandman 36 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 37 za protiv, suzdržani, usvaja se. 38 za, protiv, suzdržani, provjera. Jeste li svi glasovali? Zatvoreno glasovanje. Usvaja se. Amandman 39 za, protiv, suzdržani, odbija se. 40 za, protiv, suzdržani, odbija se. 41 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 42 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 43 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 44. Drugi dio. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 45. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 93. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se.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 suzdržani, usvaja se. 3 za, protiv, suzdržani, provjera. Jeste li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Amandman 4. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 5 sa protiv suzdržani usvaja se. Amandman 6 sa protiv suzdržani usvaja se. FEM 1 za protiv suzdržani usvaja se. FEM 2 za protiv suzdržani usvaja se. Amandman devet, drugi dio. Prvi dio se ne razmatra za, protiv, suzdržani, usvaja se. Deset za, protiv, suzdržani, odbija se. 11 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman dvanaest za, protiv, Suzdržani odbija se. Amandman 13 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 14 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 15 sa. Protiv. Suzdržani odbija se. 16 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Konačno glasovanje elektronično. Jeste li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. next Sljedeće glasovanje je... A, gospođa Delaje, izvolite. E, hvala gospodine predsjedavajući. E, da, javila sam se za riječ e, radi sljedeće točke. Ne podržavam ovaj prigovor. radi se tu o biti za ili protiv, nego se poziva komisiju da ne produži dozvolu ili odobrenje. Potrebne su potrebne poduzet mjere jer potrošači žele zdravu hrane, hranu, e, moramo učiniti nešto i, i, i radi okoliša da se ne onečišćava. Moramo učiniti nešto do plenarne sjednice kako bismo e, odaslali konstruktivne poruke zemljama članicama. Hvala gospodine predsjedavajući. Uh, Dobro, glasovat ćemo o prijedlogu koji je više klubova zastupnika podnijelo. Glasovanje je otvoreno. Avete votato tutti? Jeste li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Sljedeći prijedlog se ne razmatra. E, završili smo glasovanje. Ako neko želi napustiti dvoranu, e, molim vas da to brzo učinite i onda nastavljamo za jednu minutu sa sljedećom točkom na dnevnom redu. Siamo gelati. Eh, oppure faccio uscire qualcosa a Valentinazzi. Per... Dear colleagues. Dragi kolege. Najbolji odgovor, najbolje rješenje je vjerojatno da nastavimo ovdje s našim radom. I zato predlažem da e, nastavimo sa sljedećom točkom na dnevnom redu, znači naša delegacija u Montreal i kao KF10 i ću sada riječ e, predsjedavajućem delegacije e, gospođi Gerling, ona će održati prezentaciju i onda ćemo započeti raspravu gospođo Gerling. Vi imate riječ. Thank you, e, zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Nažalost nisam ponijela bilješke, žao mi je. E, zbog situacije sad jutro sam došla direktno ovamo, sad će uskoro doći moj asistent, ali evo Pokušat ću sad e, držati malu prezentaciju ovako na mah. Nadam se da ste dobili pismeni izvještaj o posjetu delegacije koja je održana u teškim okolnostima jer je parlamentu nije odobreno da ode na KEP sastanak. I imali smo osjećaj da je to neka vrsta uvrede u stvari, no shvatili smo da je KEP sastanak u stvari dosta stručan sastanak. Činjenica što nismo bili na toj plenarnoj sjednici i zahvaljujući odlično obavljenom poslu našeg tima, tajništva i komisije u Montrealu. Zahvaljujući svemu tome smo ipak eh, uspjeli ostvariti znatne pomake i rezultate za naših deset dana tamo. Održali smo više bilateralnih sastanaka na margini i kajep sastanaka, sastanka i, i uzevši u obzir da je bilo dosta stručnih i, i, upućenih ljudi s kojima bi valjalo razgovarati o tržišnom mekanizmu. Prvo smo se sastali s nevladinim organizacijama, to je bilo vrlo korisno, sve u svemu. Sastali smo se s e, raznim drugim organizacijama, e, mreži zračnih luka, e, ostalih članova IATE-a i imali smo bilateralne sastanke s raznim državama no nažalost ne s kinezima i s još nekima. Nažalost se nismo mogli sastati s kinezima i djelomično jer je upravo bila kineska nova godina. Bar su nam to rekli. To je bilo zaista šteta jer e, su kinezi ključni igrač u ovom kontekstu tako da ne znamo e, što oni misle po ovom pitanju ali smo se uspjeli sastati sa drugim partnerima e, prije svega E, državama članicama, e, sastali smo se pojedinačno s njima i zajedno i to je bilo vrlo korisno jer je jasno da ćemo mi trebati surađivati s njima na sljedećem sastanku i na e, glavnoj skupštini, tako da je bilo vrlo korisno čuti što oni misle i bilo je vrlo korisno sastati s domaćinima, s Kanadom, jer oni naravno imaju vrlo interesantne informacije, pogotovo što se tiče SAD-a. Sastali smo se i s njihovim predstavnicama, makar nismo toliko saznali od njih. Znači, posjet nije baš tako dobro počeo, e, malo smo tapkali u mraku, ali, ali dobro je završio posjet, jer smo uspjeli odaslati jasnu poruku, ali moramo paziti da, da, da, da se ta poruka ispravno shvati. Kad smo mi govorili o tome da se zaustavi sat i, i da, ma, da se malo vratimo unatrag. Znači, bilo je ovo vrlo osjetljivo pitanje. Važno nam je bilo da svi shvate da nam je to važno, ali, ali, ali da nećemo sad inzistirati na tome da, da, da se mora primijeniti naš model, pa smo se potrudili biti diplomati više nego političari, pomalo neobično za nas. E, uspjeli smo se sastati i sa predsjedavajućim i kao i to je bilo vrlo, vrlo dobro, vrlo plodonosno. On se osobno zauzeo za to da se do rujna usvoji mehanizam i bili su vrlo zadovoljni što se tiče ugljika i, i tih, ugljičnog dioksida i tih ciljeva. Mo, to je bitno, zato što su postigli dogovor, a sad sadržaj dogovora možda i nije bio tako, tako izuzetan čestitali smo im na tome i rekli smo da bismo rado e, prisustvovali sljedećem sastanku u svibnju i predsjedavajući je rekao da on neće biti protiv toga da i parlament bude u delegaciji na sljedećem sastanku. Znači da su to eto naša postignuća tijekom ovog boravka. Eto, to sam vam rekla samo ovako, nemam bilješke sa sobom, a ako imate pitanja, evo slobodno ih postavite. E, hvala vama na, e, na vašem e, izvještaju ovako, bez bilješki. Ne znam, ima li ovdje još kolega koji su bili u delegaciji. Gospodine Belet, e, zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Eto, slažem se sa gospođom Gerling, ona je to izvrsno opisala i čestitao bih joj e, na tome što je izvrsno vodila ovu delegaciju i čestitao bih također tajništvu jer zadatak nije bio e, jednostavan da pače e, i, zahvalio bih se također e, komisiji njihovim službenicima. Julia je spomenula ovaj standard koji je usvojen sa vrijeme našeg boravka tamo i to je naravno pomak. Je, makar odluka nije nešto jako ambiciozna i nadam se da će se revidirati u srednjeročnoj perspektivi. I drugi bitan element koji je gospođa Gerling već spomenula, to je taj globalni mehanizam koji se bazira na tržištu. Nadam se da će se usvojiti u svibnju i konačno u, u rujnu bez problema. Da, pa e, imamo podvojne osjećaje što se tiče toga što što je sad postignuto u ICAO. Tu nema ETS-a, niti alternativnog ETS-a. Ovo je u biti samo jedan mehanizam za kompenzaciju. Nije loša, to nije ipak ETS. Znači, takozvan offset mehanizam, mehanizam za kompenzaciju s iznimkama za mnoge države. I to nam se baš ne sviđa. Znači, ako se malo detaljnije ovo pogleda, to nije tako dobro kao što izgleda, ali eto, kažem, imamo tu podvojene osjećaje po ovom pitanju i, i eto, zaustavimo sad, to, mi se zalažemo za to jer e, vrijeme istječe i na temelju izvještaja, na temelju studije koju je parlament nedavno napravio, e, znamo da je međunarodno zrakoplovstvo u narednih nekoliko desetljeća da će biti jedan od glavnih emitenta ugljičnog dioksida na svijetu. Za sada e, e, e, njihov udio u ukupnim emisijama 2 do 3%, ali će taj udio porast na 20 do 30%. Znači da je jasno da je veliki posao pred civilnim zarakoplovstvom u budućnosti i, i, i da oni moraju preuzeti veći dio zadatka. Nadam se eh, evo da ćemo sad uspjeti zaključiti ovaj takozvani offset mehanizam, mehanizam za kompenzaciju, eh, ali moramo biti ambiciozni jer eh, ovim smo suočeni sa velikim izazovom što se tiče mehanizam za zaustavljanje sata. i, ovaj mehanizam nije idealan, ali to, to je ipak prvi korak čak i kad bi ga se usvojilo, evo, volili bismo ga i ovdje usvojiti, ali jasno je e, da želimo e, brzu reviziju, mogućnost brze revizije, to je jedini način e, kako bismo mi mogli pristati na ovakav mehanizam, ali eto, rasprava će početi ovdje u parlamentu pa ćemo vidjeti što će biti rezultat na kraju godine. Hvala. Hvala vama. Ostali kolege. Gospodine Lize, izvolite. E, hvala vam gospodine predsjedavajući, zahvalio bih također kolegama e, na, na dobro obavljenom teškom zadatku jer nije bilo jasno u biti oče li se ova delegacija moći sastat e, s odgovornim osobama jer e, i kao prvo nije htio ni primiti delegaciju iz parlamenta tako da mi je drago eto zahvalio bih kolegama što su ipak otišli i što je ipak boravak tamo bio plodonosan što su se sastali s odgovornim ljudima. Mi želimo iznaći globalno rješenje za emisije ugljičnog dioksida iz zrakoplovstva e, i nažalost postupak je uvijek spor kad se radi o međunarodnim klimatskim konferencijama. E, spor je nego što želimo. Pa to se odnosi i na Pariz. Nije da smo baš riješili klimatske probleme tamo. To je važan prvi korak ali kod, Ikea, kod Ikea stvari idu još sporije. Stvari se tamo odvijaju još sporije. Cilj kao je da od 2020. neutraliziraju, da imaju ugljik, neutralizirani rast ugljičnog dioksida. Znači da je kao sada uopće ne govori o smanjenju emisija o tome se uopće ne razgovara. to je prvi problem. I, I to je zaista zabrinjavajući, jer sama branša i, i jata je sama postavila cilj da do 2050. smanje emisije za 50%. Ja smatram da, da to moramo naglasiti i kao da, da, da je industrija ambicioznija nego njihova vlastita organizacija koja je nadležna za pregovore. Osim toga je što se tiče e, ugljično neutralnog rasta, pa taj je rast neutralan samo na papiru. Jer se ne radi u, smanjenju, nego o, kompenzaciji, o, o, o plaćanjima zrakoplovnih kompanija drugim sektorima koji su poduzeli određene napore. I nažalost je slučaj taj da, da nadležni pri kao smatraju da je dogovor samo moguć ako se e, razvodni malo ovaj, ovaj cilj ugljično neutralnog rasta i govori se o, o određenim dogovorima i, i, i razvijenih zemalja, prije svega Europe i SAD-a od, od, od 2021 bi taj cilj trebao biti ugrađen u te dogovore kako bi se drugi, i da bi se druge zemlje trebale uključiti u to, ali tek od 2024. Tek od onda bi oni imali sličan sustav koji bi vrijedio i za njih i, i, to je dodatan problem. U Parizu smo postigli dogovor, to je klasičan no načelo na UNCCC ako zemlje u razvoju poput Kine, e, e, ako se njima odobri da poduzmu manje napora, onda mi moramo poduzeti više. Jer mi ćemo smanjiti emisije za, četr, za 40%, jer Indija, Kina i Brazil mogu još neko vrijeme povećavati svoje emisije. Znači da mi to moramo nekako neutralizirati, ali to nema kod kao Znači neće biti ugljično neutralan rast, neće toga biti i zbog o, toga će to biti još znatno manje za, za bitne, važne i dionike. E, moramo i dalje poraditi na ovome, e, to se tiče zemalja članca i komisije da, da, da uvedemo mehanizam kao u Parizu kako bi se e, mogao cilj učiniti ambicioznijim, da tek je dogovor u Parizu postignut, još treba ratificirati, ali uglavnom je postignut politički dogovor i potrebna je, potreban je mehanizam za reviziju kako bi se postigao ovaj cilj, znači smanjenje emisija za 50% do 2050. To je cilj same branše, same industrije. I sad u kratkoročne perspektivi moramo razmotriti kako ćemo E, se postaviti prema e, zrakoplovstvu Europskoj uniji. Mi smo priželjkivali jedan sustav koji bismo mi donijeli e, zajedno s vijećem da svi letovi iz Europe i za Europu, za Europu da se to odnosi na njih. Sad se ovo samo odnosi na letove unutar Europe. Znači, recimo, na let iz, iz Atene za London ili iz Frankfurta za Rim. E, to se primjenjuje na njih, ali ne na interkontinentalne letove. I što se tiče unutar evropskih letova nismo tako ambiciozni. Grant, gornja granica je 10% ili smanjenje je 10%. E, nije tako puno. E, čelična industrija, recimo zrakoplovstvo će puno lakše ovaj zadatak riješiti, a čelična industrija mora smanjiti emisije za 43%. To smo propisali i sektori koji, koji, nis, koji ne ugrožava takozvani carbon leakage. Tamo, ima čak, tamo imamo e, mogućnost dražba od 100%, za druge sektore 50%. I vidit ćemo, sigurno će komisija iznijeti novi prijedlog na jesen poslije glavne skupštine i kao i moramo to uzeti u obzir u našem izvještaju. Znači moramo gledati da, da smo pravedni prema svima i u zrakoplovstvu se razgovara o takozvanom carbon leakage curenju ugljika, e, može se znači letiti za, za Bliski istok iz Londona ili iz Frankfurta ili iz još nekih drugih gradova, ali problem što se tiče curenja ugljika, što se tiče čelika i drugih energetski intenzivnih proizvoda je sigurno veći svaka tona koja se, čelika koja se proizvede ovdje se može zamijeniti e, uvozom, ali recimo ako imamo let iz Londona za Atenu ili iz Pariza za Frankfurt, taj let se ne može zamijeniti letom iz Šanghaja za Peking. Znači da moramo razmotriti e, taj aspekt i vidjeti e, što ćemo s tim interkontinentalnim letovima, jer ne želimo dovesti u pitanje ovaj internacionalni postupak, međunarodni postupak, na, no, no, ne možemo pristati na bilo koje rješenje. Ako to nije na dobrobit okoliša. Znači, e, znači taj postupak ćemo morati pokrenuti na jesen ovdje u parlamentu. Hvala. Ja, e, Zahvalio bih se također kolegama e, iz delegacije koji su bili na ICAO. To je, to je bio gotovo nemoguć zadatak koji su uspješno obavili. No, koliko čujem je Judy Garling vrlo dobro vodila ovu delegaciju sastali su se s bitnim, važnim e, predstavnicima tamo i, i znači važno je da ukažemo na probleme, e, da, da, da jasno kažemo da nismo zadovoljni, e, da, da nam se ne daje pristup ovakvim sastancima, jer mi smo, mi moramo ovo zakonodavstvo provest i, i, nekako zastupati ovu odluku spram građana. To ne radi komisija. E, što se tiče izmještanja ugljika, to je Peter Lize upravo spomenuo, u okviru sustava za trgovinu emisijama je važno imati mehanizam e, kako bismo pojasnili da tu nema jedan, dva sektora koje se tretira na poseban način, nego i, i, drugi sektori čelika. I oni su izloženi međunarodnoj konkurenciji. Zato moramo podijeliti teret na pravedan način i vjerujem i nadam se da ćemo uspjeti postići e, dobar kompromis e, koji će podržati velika veličina, većina ovdje, a da ne bude većina od e, jednog, dva glasa tek. Moramo jasno pokazati e, da mi ovo svačamo ozbiljno. E, zaštita okoliša i svaki sektor e, mora dati svoj doprinost. Mm, nema derogacije, iznimaka. Znam da je to teško, ali ne znam kako, kako ću inače to objasniti predstavnicima čelične industrije. E, vi ćete se morati dobro protruditi i, i, i cement također ali kad se radi o, o međunarodnom zrakoplovstvu, dobro, oni neće morat e, toliko doprinijeti postizanju ovog cilja. Znači, da želimo sudjelovat na budućim sastancima s ICAO-om ovdje iz parlamenta i još jednom bih se srdačno zahvalio kolegama i moramo osigurati veliku većinu za kompromis ovdje, za kompromis e, za koji će što više kolega glasovati. I onda će se jasno i čut naša poruka. Thank you very much. I don't know if... Puno hvala. Ne znam želi li se još netko javiti za riječ. Čini se da ne. Možemo zaključiti s ovom točkom i krećemo na sljedeću koja nam je posljednja na današnjem dnevnom redu. Razmjena gledišta sa Europskom komisijom o zdravstvenoj njezi za izbjeglice. Kao što se sjećate, dobili smo zahtjev iz političkog kluba i sada možemo krenuti sa izlaganjem komisije. Zahvaljujem komisiji što nam se je danas pridružila. Možemo krenuti s njihovim uvodnim izlaganjem, a nakon toga ćemo krenuti sa raspravom zastupnika. Izabel de la Mata Baranko, izvolite. Puno hvala. od početka ove izvanredne situacije sa tokom migranata i izbjeglica, Europska komisija je postala aktivna na svim frontama. Naša opća uprava za zdravstvo je krenula sa radom odbora za zdravstvenu sigurnost i krenula sa radom odborom na zahtjev država članica kako bi se krenulo sa općom nabavom i zdravstvenom skrbi te e, sustavom ranog uzbunjivanja putem ECDC-a. Krenuli smo sa kontaktiranjem sa nacionalnim točkama zaduženima za azil, migracije i ostalo, a krenuli smo i sa komuniciranjem o drugim porukama vezanim uz zdravstveno stanje i skrb o izbjeglicama. izvanredan tok migranata i izbjeglica, međutim ne predstavlja prijetnju za javno zdravlje, niti za populaciju Europske unije. Što se tiče praćenja potencijalne prijetnje, koristimo sve mehanizme eh, praćenja raspoloživih agencija zajedno sa Međunarodnom organizacijom za migracije i Europskim centrom za sprječavanje i kontrolu bolesti pripremili smo jedinstveni mehanizam za praćenje zdravstvenog stanja izbjeglica i migranata. Na taj način želimo pratiti individualno medicinsko stanje svih izbjeglice, a imamo i priručnik za sve zdravstvene djelatnike u Bugarskoj eh, na različitim jezicima Europske unije. Jednako tako krenuli smo s pilot projektom u Grčkom, a kasnije će se proširiti na Italiju, Sloveniju i Hrvatskoj. Imaćemo i elektronsku i papirnatu verziju kako bismo širili informacije u zemlje odredišta ima mi smo 4,2 milijuna eura koje smo posvetili zdravstvenom programu za pomoć državama članicama e, da se nose sa izazovima po zdravstveno stanje. Međunarodna organizacija migracija provela je još četiri dodatna projekta u trajanju od 12 mjeseci od 1.1.2016. godine imamo i naglasak na hitne mjere, protokole, streamlining i e, ostalo. Sa European Medical Corps e, surađujemo na drugim zdravstvenim pitanjima naglasak stavljamo na integraciju. Radni plan za 2016. godinu što se tiče zdravstva posvetit će 7,2 milijuna eura za aktivnosti najbolje prakse na području e, ranjivih skupina, migranata i izbjeglica sa posebnim naglaskom na mentalno zdravlje. Poziv na prijedloge pokrenut je 4.3. a prije ljeta smo dobili e, izravnu e, darovnicu Svjetske banke za dva projekta postojeći edukacijski modeli će biti prilagođeni i ovim pitanjima zdravlja, a njih posvećujemo medicinskim djelatnicima i graničnoj straži. Posebno e, su namijenjeni onima koji e, nisu s time ranije upoznati. Sve je prilagođeno konkretnim i specifičnim potrebama e, populacije koja pristuže. Europska unija treba dodatnu radnu snagu, a mnogi um, um, su migranti i izbjeglice, zdravstveni djelatnici koji se mogu integrirati u europski sustav. Eto, to bi bile trenutne aktivnosti koje Europska komisija provodi vezano uz migrante i izbjeglice i njihovo zdravstveno stanje i skrb. Hvala. Hvala vama. Imamo li pitanja, kolega? Gospođa Berta. Možda sam nešto vi propustila. No, jeste li rekli nešto o tome kako objedinjujete obitelji? Što ako netko pristigne i treba bolničko liječenje? A ostali članovi obitelji krenu dalje ili ih se nekako razdvoji? Postoji li sustav objedinjavanja obitelji ili održavanja kontakta sa članom kojemu treba medicinska skrb, dok se ostali članovi odvoje? Imamo li još pitanja? Ne. Komisija, izvolite. Europska komisija nije zadužena za taj dio. Ne znamo postoje li odgovornosti država članica osim za zdravstvenu skrb. Mislim da je ovo nešto što nadilazi zdravstvenu skrb, radi se o socijalnoj pomoći, socijalnoj zaštiti i zaštiti obitelji. To nije nešto e, što čini Europska unija, već je to u rukama država članica. Hvala vam. Mislim da nemamo dodatnih pitanja za komisiju. Ovo je posljednja točka na dnevnom redu. Želim vas podsjetiti da nam je sljedeći tjedan u, e, sastanak u travnju 18. i 19. Možemo završiti s ovim neobičnim sastankom. Imali smo raznih teškoća. Hvala vam puno i vidimo se na sljedećem sastanku.